na posljedice europskih vrijednosti. Izvolite, gospođe, imate četiri minute. Hvala, predsjednice. Naš gospodarski globalizirani sustav počiva na fragmentiranim i masivnim postupcima proizvodnje. Većina dobara koje danas trošimo su rezultat e, sastavljanja različitih operacija koje su obavljene na četiri kraja svijeta. Ponekad to ide za najbolje zbog novih partnerstava, inovativnosti, resursa i koje treba ići tražiti svugdje, a ponekad i iz nekih negativnih razloga jeftina radna snaga koja nema zaštite, e, utaja plaćanja poreza i tako dalje. I to je često koordinirano međunarodnim poduzećima, ugovornim partnerstvima ili e, pod ugovorima. Europska unija koja je najveći izvozitelj i uvoz, izvoznik i uvoznik dobara i usluga može i mislim čak i mora od svoje trgovinske politike da svoju trgovinsku politiku pretvoriti u pravu polugu kako bi napravila lanac e, svjetskih vrijednosti i alate za e, uspješan razvoj sviju i na taj način dati svoj doprinos pravednijoj i ravnopravnijoj e, globalizaciji. Trenutno nema toga svega i tako se povećava opasnost od izrabljivanja radnika, nepoštivanje temeljnih prava i favorizira se e, delojalna, delojalno nepravedno tržišno natjecanje i moralno i fiskalno. Ovo izvješće tiče se isto tako konteksta u, okviru europske trgovinske politike koja je žustro kritizirana od europljana koji žele više pravednosti i transparentnosti. Ovo izvješće dakle traži od komisije da donese čitav niz mjera kako bi lanac svjetskih vrijednosti bio transparentniji i odgovorniji. Želim navesti samo nekoliko e, mjera i želim ovdje ću spomenuti e, o uključivanju obveznog e, poglavlja o i izvršnog poglavlja o održivom razvoju, e, izbjegavanju plaćanja poreza i utaj poreza. Isto tako o e, mineralima, odnosno rudama iz ratom buhćenih prostora i isto tako moramo paziti i na uspostavu sustava obilježavanja koji će jamčiti proizvodnju koja poštuje međunarodna, e, standarde Međunarodne organizacije rada i zaštite okoliša. Ovdje želim navesti, spomenuti inicijativu koju je Italija e, donijela i glede e, rajčica koje se proizvode u Italiji na poštujući prava rada. Tu su i brojne druge inicijative koje multilateralizam e, i uzmanju u obzir kraja vrijednosti proizvoda. Ovo je rezultat dugog e, razmišljanja o načinu kako savladati i e, kako upravljati globalizacijom na pozitivan način. Mislim da smo ovdje došli do rezultata koji ima za cilj e, od trgovine učiniti alat koji će svima biti od koristi. Jedan kolega je naveo, citirao Simon Veil koja je govorila da traženje kompromisa mora nas povesti na e, koja nam treba omogućiti da dođemo do zajedničkog e, konsenzusa koji je vrijedniji od, od svih individualnih ciljeva. Želim zahvaliti gospodinu Rohasu koji je omogućio da dođemo do kompromisa koji su bili zadovoljavajući za sve nas koji smo radili na ovome i nadam se da ćemo sutra biti jako brojni koji ćemo glasati za ovo izvješće. Hvala. Hvala vam gospođo. Evo samo želim zaključiti popis za slobodno javljanje za riječ. Prvi govornik je gospodin Kelly. Uh, ja sam pažljivo slušao uh, izvjestitelja i mislim da je ovo vrlo uravnotežen i pametan doprinos kao član odbora INTE E, vrlo me zanima trgovina. Ako nešto proizvodete e, proizvedete, trebate to prodati. E, I to što Europa ima trgovinske sporazume diljem svijeta u velike utječe na gospodarstvo u svim državama članicama. E, na primjer u roku od četiri godine su se e, povećali, e, povećao se izvoz, ali potrebno je ta pitanja sagledati zajedno sa svim drugima. Trebamo imati trgovinske sporazume, ali moramo sagledati i negativnu stranu i konsultirati sve dionike kako bismo što više umanjili sve negativne aspekte. Hvala. Gospodin Kaput. Hvala. Hvala. Hvala predsjedateljice. Na međunarodnom planu trgovina je postala jedna od velikih e, problema za e, javno mnjenje sporazumi kao CETA ne uspostavljaju komercijalnu politiku. Reakciju koju smo vidjeli u Europi pokazuju da mala i srednja poduzeća su zapravo bitne u vrijednostnom lancu. E, sporazumi o slobodnoj trgovini e, u stvari e, ugrožavaju male poduzetnike i stavljaju ih u konkurenciju sa velikim proizvođačima koji štede na radnoj snazi i na sirovinama. Naša politika mora biti e, vjerna nekim e, važnim načelima koji se bore protiv nelojalnih e, komercijalnih praksa i osiguravaju prava i radnika, a isto tako moramo čuvati naše specifičnosti i izvrsnosti. Ne smijemo ih stalno rasprodavati. Hvala. Gospodin Marijas. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Sporazumi o slobodnoj trgovini su e, zapravo potpuno uništili gospodarstvo razvijenih zemalja, a otvorili su neka tržišta u kojima vidimo da se izrabljuju radnici. Sada je to jasno i došlo je vrijeme da poduzmemo neke mjere trebamo staviti pritisak na zemlje koje e, proizvode te proizvode. Kao prvo, one će

Eh, ovo kratko spontano javljanje i sada dajem riječ eh, povjereniku Kanjeto. Hvala gospođo predsjedateljice, poštovani zastupnici. Eh, želim zahvaliti izvjestiteljici i odboru INTA na radu i trudu koji su uložili u ovo izvješće. Komisija i Europski parlament e, žele postići e, sve ciljeve globalnog vrijednostnog lanca, a to je bitno za e, politike trgovine i investicija. Isto tako korporativna društvena odgovornost je nešto što je uvedeno u trgovačka društva E, a i kao i druge regulatorne mjere. Želim podsjetiti da korporativna e, društvena odgovornost je uglavnom dobrovoljna, a trgovačka društva su odgovorna za učinak na društvo. Mi djelujemo na e, području globalnih vrijednostnih lanca. Kada se radi o europskoj strategiji trgovine i ulaganja, e, mi e, sadržavamo pravila, pravila podrijetla, a komisija promiče i prava intelektualnog vlasništva i zato želimo E, solidne mehanizme koje se bore protiv, protiv e, koruptivne prakse i e, koruptivnih društvenih natječaja. I zato isto tako promičemo odgovorno ponašanje trgovačkih društva koji se moraju držati konvencija za zaštitu okolišta i konvencija za zaštitu radnika. Isto tako radimo na smjernicama od due diligence -u E, isto tako imamo schemu preferencije i e, korporativne društvene odgovornosti e, kada govorimo o standardima na radu. Komisija razvija i druge politike vezano za ravnopravnost spolova i da to integriramo u multilateralne ugovore kao što su e, razne e, trgovinski sporazumi. Isto kada se radi o drugim politikama, komisija djeluje kako bi e, ojačala globalne vrijednosne lance. Postoje programi koji e, pomažu zemljama u razvoju da promiču reforme koje čuvaju e, resurse i podržavaju radne i okolišne standarde. Isto tako mala i srednja poduzeća preuzimaju e, pravila e, o ljudskim pravima. Pravila Međunarodne organizacije e, rada se također primjenjuju u globalnim vrijednostnim lancima vezano za sigurnost i zaštitu na radu. Radimo i sa konferencijom HAK o privatnom međunarodnom pravu i E, pregovaramo e, konvenciju sa trećim državama. Europska unija ima i zakonodavstvo za korporativnu društvenu odgovornost i odgovorno postupanje e, poduzeća. Direktiva o financijskom objavljivanju zahtjeva da e, trgovačka društva sa više od 500 zaposlenika otkrivaju e, svoje prakse vezane za e, zaštitu ljudskih prava i borbu protiv korupcije. Isto tako direktiva protiv pranja novca postavlja pravila za banke i druge, druge subjekte kako bi e, pratili financijsko, financijsko e, poslovanje trgovačkih društava. Komisija će i dalje raditi s Europskim parlamentom vezano uz ovo pitanje. Hvala lijepo.